Nein, oh nein. Dear colleagues, dear guests, uh, dear uh, visitors. Dragi kolege, poštovani gosti, naš uh, sastanak može početi, sada je 9 i 5. Želim poželiti posebnu dobrodošlicu kolegama koji su već ovdje. Prva točka dnevnog reda, naravno je usvajanje dnevnog reda. Ima li prijedloga za izmjenama dnevnog reda? To nije slučaj, zato možemo usvojiti dnevni red, ali s jednom iznimkom posljedna točka, 24. mora se odgoditi zato što izvjestitelj ne može prisustovati raspravi. Točka broj 2. Odobrenje zapisnika sa prethodne sjednice. Ako ne bude prigovora do kraja sastanka, to će značiti da je zapisnik usvojen. Priopćenja predsjednika. Točka broj 3. 15. runda pregovora u okviru sporazuma o e, dobrima poveljama za okoliš će se održati u e, Beču ove, ovog mjeseca i mislim da će e, se cijeli proces privesti kraju. Mislim da je to dobar znak za multilateralni e, sustav. Dakle, VTO radi punom parom na tome da se dovrši taj proces. Isto tako razgovarat će se o sporazumu za zaštitu ulaganja. Mislim da je to bilo sve što se tiče priopćenja predsjednika. Točka broj četiri. Aktualni pregovori. Sjećate se da smo zaključili dva trijaloga eh, i u ovom trenutku nemamo aktualnih eh, pregovora. Evo kolega je vrlo zadovoljan zbog toga jer trijalozi su zaista teški. Peta točka, dragi kolege, to je e, divan i e, vrlo važan zakonodavni tekst, ne samo zato što sam ja izvjestitelj. Radi se o statistikama u vezi s vanjskom trgovinom. Mi smo u ožujku e, usvojili dokument u prvom čitanju, započeli trijalog e, sa, u ožiku 2014. započeli smo trijalog e, sa vijećem, e, postigli smo sporazum u vezi s tekstom, ali vijeće nije moglo prihvatiti sporazum koji je bio rezultat trijaloga a predsjedništvo ga je e, podržavalo. E, sporno pitanje e, je, su bili stručnjaci koji bi se bavili implementiranim provedbenim i delegiranim aktima. Mi nismo dobili formalnu reakciju od vijeća, ali to je bilo nagovješteno a prošle godine u prosincu završen je međuinstitucionalni sporazum, odnosno postigli smo međuinstitucionalni sporazum i mogli smo i u ovom dosjeu primijeniti međuinstitucionalni sporazum. To smo dakle i učinili i odbor INTA je 21. travnja usvojio ovaj tekst koje je zatim vijeće 16. lipnja usvojilo u e, prvom čitanju. Dakle, više manje dvije godine nakon e, našeg razmatranja u prvom čitanju. Ponekad, dakle, napredak e, vrlo polagan, ali evo, to je moje izvješće, moj dosje. i ja bih e, predložio da odbor INTA svoji stajalište vijeća bez amandmana, bez trijaloga. Jer je u ovaj tekst ugrađen e, velik broj stajališta parlamenta i mi smo zahvaljujući međuinstitucijskom sporazumu a, postigli napredak. Javlja li se tko za riječ? Ne, to me čudi. Komisija? Ne. Nevjerojatno. Jedan tako važan eh, zakonodavni tekst eh, eh, a nemamo raspravu. Ali dobro, evo, e, rok za podnošenje amandmana je danas u 6 sati, jer sutra bismo održali glasovanje o ovom divnom tekstu. Dobro, sada možemo prijeći na točku broj 6. Radi se o mišljenju odbora ITRE o uspostavi mehanizma e, razmjene informacija s obzirom na međuvladine sporazume i neobvezujuće instrumente između država članica i trećih zemalja u području energetike i stavljanje izvan snage odluke 994 iz 2012. Sada ću dati e, riječ e, izvjestitelju gospodinu Bencenu. Hvala vam lijepa. E, o ovom se tekstu raspravlja i u odboru ITRA, e, kojeg sam ja isto tako dio. Znam da oni e, podržavaju stajalište komisije. Države članice su sklapale sporazume sa trećim zemljama koje nisu bile usklađene sa europskim propisima već imamo odluku koja govori da se ti sporazumi trebaju ocijeniti e, nakon potpisivanja, ali ovime pokušavamo promijeniti situaciju tako da e, odobrenje, e, odnosno evaluacija tih sporazuma nastupi prije potpisivanja, zato što znamo da je teško naknadno pregovarati e, i mijenjati stajališta nakon sklapanja sporazuma. Mislim da je to vrlo važno jer moramo zauzeti jedan e, suvisli, e, zajednički, koherentni pristup u nastupanju prema trećim zemljama. Zato je ovaj moj prijedlog da damo svoju podršku ovom tekstu kako bismo imali ex ante evaluacije ovih sporazuma. Slažem se i da odobrimo predloženi, predloženo područje primjene koje je predložila komisija. Imam ja neke prijedloge, a to je da osnažimo poveznicu sa energetskom unijom kako bismo osnažili E, zajedničku trgovinsku politiku Europske unije. Mislim da je ovaj sporazum e, vrlo važan. Primjerice, u mojoj zemlji Dang Energy je u 50% vlasništvu, odnosno 50,1% vlasništvu e, države i interesi e, Europske unije e, su zajednički kad se radi o energetici. A kada ugovori sadrže točke i članke koji su protivni zajedničkim europskim interesima i načinima e, političkim e, ciljevima, mislim da komisija eksante može pomoći državama članicama da izbjegnu neke zamke. To je u interesu naših građana i ulagača koji će ulagati u e, takve usluge. Hvala. Hvala gospodine Bencen. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Prvo gospodin Dantiv za e, socijaldemokrate. Hvala, hvala gospodine predsjedatelju. Oprostite što sam e, zakasnio, ali jutros e, sam imao mnogo obveza. Hvala izvjestitelju na njegovom nacrtu mišljenja. Što se tiče amandmana, s nekima se slažem. Što se tiče osiguravanja ex ante kontrole tih sporazuma, ja se slažem sa dvojnim e, pristupom koji je izvjestitelj predložio. Potrebna nam je više koordinacije između država članica u području energetike i osnaživanje uloge komisije e, kao jamca sukladnosti sa europskim propisima. To su neke pozitivne strane. S druge strane, važno je osigurati povjerljivost e, u područjima koja su u isključivoj nadležnosti država članica. Komisija mora zajamčiti e, upravljanje e, osjetljivim informacijama ako su one ocijenjene kao takve od strane država članica. Isto tako s tim e, sa dokumentima e, se mora postupati na isti način kao što je to inače slučaj u trgovinskim sporazumima. Mora se a, poštivati isto tako i uvijek vremenski rokovi kako komisija zbog eventualnog produljenja rokova ne bi naštetila tim sporazumima. Isto tako komisija se mora prikloniti volji i željama država članica u sklapanju ovih sporazuma. Dakle, e, načelno se slažem s ovim prijedlogom, ali neki dijelovi koji, su, e, koji se odnose na povjerljivost podataka i na vremenske rokove moraju imati malo snažnije, jasnije odredbe. U svakom slučaju ovaj e, prijedlog će osigurati veću sigurnosti u sektoru energetike i osigurati veću usklađenost između e, politike energetike i e, zajedničkog tržišta. Hvala lijepa. Gospođa, e, gospodin e, e, Zaradil je sljedeći, izvolite. Hvala. Ovaj dosije je vrlo važan, ne zato što se, zato što se odnosi ne samo na energetsku politiku, nego i na neka druga područja europskog plava, prava, kao što su zajednička, zajedničko tržište, trgovina isto tako važan je u kontekstu nekih e, tekućih pregovora kao što su pregovori za TTIP i e, za pregovore s Filipinima. Države članice nisu, nemaju isti stav o tome do koje mjere bi se trebala osigurati transparentnost i do koje mjere bi komisija trebala biti uključena u pregovore. Tu moramo uskladiti stajalište, moramo se truditi da dođemo do kompromisa između država članica. E, što se tiče nacrta mišljenja, e, Htio bih e, naglasiti e, dvije stvari. Ako sam e, dobro shvatio izvjestitelja, on smatra da ova odluka ne bi trebala stvoriti obveze što se tiče privatnih poduzeća nego da bi trebala pokrivati među vladine sporazume, a što se tiče privatnog sektora, to treba biti pokriveno nekim drugim zakonima. Ja se s time slažem. Isto tako slažem se s time da bi države članice komisiji trebale priopćiti postojanje takvih e, sporazuma u privatnom e, sektoru. Evo za sad to je sve od mene, ja se radujem e, radu sa izvjestiteljem i izvjestiteljima u sjeni na ovom vrlo važnom dosijeu. Nadam se da će doći do e, kompromisa prihvatljivog za sve između država članica. Hvala, sada gospodin Šulc. Hvala hvala vam. Ja isto mislim da je ovo vrlo važan eh, dosje u ovom eh, trenutku svi trgovinski sporazumi eh, spominju energetsku, e-, energetiku i mora se ugraditi u ovaj tekst, ono što mora biti, odnosno e, samo središte ovog teksta jest e, upravo razmjena informacija i mislim da to trebamo ugraditi u mišljenje ovog odbora kako bismo osigurali e, da E, se u sporazume, u trgovinske sporazume ugrade e, informacije o energetici iz svih e, država članica. Isto tako moramo uključiti upućivanje na subsidijarnost. To znači ako imamo međunarodni sporazum koji se odnosi na energetiku, to mora biti popraćeno razmjenom stajališta kako bi se na regionalnoj razini odlučilo što je u interesu općina i gradova u okviru energetske politike današnjice, ali i sutrašnjice. To mora biti cilj komisije e, i s tim u skladu mora oblikovati e, međunarodne sporazume. A, međutim, imat ćemo i mi amadmana i radujemo se suradnji sa izvjestiteljem. Gospodin Bukner. Hvala lijepa. Što se tiče mene i mog e, kluba je jako bitno da ovi međudržavni sporazumi, odnosno međuvladini sporazumi na području energetike uistinu budu u skladu sa ciljevima Unije. Tu bih se želio nadovezati na ono što je gospodin Scholz e, upravo rekao. Mi stoga pozdravljamo amandmane 1 i 4 kolege Bencena koji upravo upućuju na strategiju Europske unije. Isto tako podržavamo e, amandmane 5 i 6. Jedan problem koji je prethodno već spomenut je pitanje što ćemo činiti s privatnim poduzećima. Tu često imamo tu poteškoću da nešto funkcionira kao privatno poduzeće gdje u stvari država ili ima većinu ili ima vrlo značajnu ulogu. To moramo uzeti u obzir i tu bih vas želio putiti na amandman 2. Po mom mišljenju pitanje je ovdje nešto delikatnije naravi. Trenutno imamo jednu krizu u pogledu toga što bi Europska unija trebala činiti u pojedinim državama. Dakle, tu govorim o načelu subsidijarnosti. Tu moramo biti vrlo senzibilni i mi ćemo to uzeti u obzir. Rado ću konstruktivno na toj temi dalje raditi sa izvjestiteljima i sa izvjestiteljima u Hvala lijepa. Htjela bih postaviti pitanje za komisiju. Mi osjećamo da je uistinu od e, koristi e, imati jednu ex ante evaluaciju prije nego što države članice uđu neki sporazum sa drugim zemljama. Ali to ne bi trebalo samo raditi u sektoru plina, već u svim sektorima u području energetike. Htjela bih znati zašto je to ograničeno na sektor plina. Hvala lijepa. To bi bilo i moje pitanje. Dakle, komisija, izvolite, glavna uprava za energiju. Hvala, pozdravljam i predsjedavajućeg i izvjestitelja, izvjestitelja Sjeni i sve članovog odbora. Zahvaljujem na interesu za ovaj dosije. Mi vidimo e, da je ovo vrlo važna odluka da se uvede određena koherentnost kada govorimo o vanjskoj dimenziji energetske politike. Isto tako se potpunosti slažemo da koherentnost e, i kompatibilnost je jako važna kada govorimo i o unutrašnjem tržištu. Zabilježili smo s velikim interesom vaše pitanje kako se najbolje pozabaviti, dakle, trgovinskim sporazovima. E, i, i mi smo interno o tome razgovarali i moramo se pozabaviti pravnom osnovom i koliko je bitna dakle e, to u pogledu članka 194 ugovora. I namjera je komisije da to bude proces što je brže moguć, znajući da će komisiji biti potrebna određena odluka. Pa moramo uzeti u obzir, dakle, i vremenski okvir. Dakle, zahvaljujem ovom odboru na ovom, ovoj podršci koju mi uistinu osjećamo i spremni smo pomoći u bilo kojim daljnim pitanjima. Uh, perhaps you can a little bit go in depth in the, in the question on, on, on the different uh, kinds of energy. A možete li malo se sada pozabaviti onim pitanjem zašto se to samo odnosi na plin, a ne i na druga područja unutar energetike? U prijedlogu komisije ste vidjeli da je sva sve je u stvari pokriveno, ali ovaj nuklearni aspekt je već riješen kroz eh, ugovor, ugovore a određeni, dakle međuvladeni sporazumi se isto tako koncentriraju e, na plin, ali neki spominju i naftu, tako da je i nafta isto tako vrlo važan e, kandidat za eksante ex ante evaluaciju, a isto tako što se tiče struje, važno je vidjeti da ćemo u budućnosti možda imati važne infrastrukturalne projekte koji mogu isto tako biti e, važni za međuvladene sporazume, pa bi to sve trebalo biti pokriveno kroz e, ovaj e, ex ante evaluaciju. Hvala. Evo sad dajemo opet riječ našem izvjestitelju, gospodinu Bencenu. Hvala, zahvaljujem svim izvjestiteljima u sjeni na njihovim dobrim komentarima i obećavam da ćemo imati dobre pregovore kako bismo dobili dobar rezultat za ovaj odbor. Hvala vam lijepa. Petnesti sedmi je e, rok za amandmane do šest popodne. A glasat ćemo 26.9. Onda prelazimo na točku 7. Strategija za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina. I sad imam taj problem što naš izvjestitelj nije tu. Ali gospodin Šolc će to učiniti umjesto njega. Zahvaljujem. Naš izvjestitelj se ispričava, nije mogao danas doći i zamolio me da prenesem njegovu poruku, pa ću ja pročitati tekst e, njegovih komentara. Dragi predsjedavajući, drage kolege, htio bih vam predstaviti dakle, nacrt mišljenja vezan uz e, strategiju EU za ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina svi znamo da e, plin ima ključnu ulogu kada govorimo o energetskom sustavu Europske unije. E, jedna četvrtina e, energetske potrošnje je upravo ide kroz plin i dakle to je vrlo važno. Globalni zahtjev u pogledu energetike će samo snažiti budući da stanovništvo raste. E, trenutno ukapljeni prirodni plin predstavlja samo 10%, e, ali htio bih vas e, podsjetiti da je plin temeljni prirodni resurs i da će to zasigurno pomoći. I stoga je vrlo važno za Europsku uniju da budemo nezavisni od dobavljača plina, ne samo kada govorimo o energetskoj sigurnosti, već isto tako kako bi bili konkurentni i to se može postići samo kroz e, diversifikaciju. E, na taj način bismo mogli koristiti ukapljeni prirodni plin. On može biti jedno drživo rješenje kako bismo nadomjestili e, konzervativnije resurse i isto tako će nam pomoći u smanjenju CO2. Isto tako bih želio naglasiti koje su prednosti ukapljenog prirodnog plina. Čišći e, u usporedbi sa dizelom i drugim gorivem može isto tako smanjiti troškove e, i isto tako kada govorimo o trgovini e, vrlo važan može biti kada govorimo o trgovinskoj sigurnosti te je vrlo važan u našim e, sporazumima. Recimo ima određenu, može imati određenu ulogu i u pogledu TTIP-a. E, mi možemo postići, dakle, kroz ukapljeni prirodni plin da imamo jedno održivo rješenje e, ka jednoj i na putu ka niskougljičnoj ekonomiji. trebali bi e, zaustaviti našu energetsku izolaciju i stoga je vrlo važno da ovaj odbor za trgovinu se pozabavi e, tim pitanjem i veselim se e, suradnji sa izvjestiteljima u Sijeni u pogledu te teme. Hvala. Hvala. Sada ću dati riječ izvjestiteljima u sjeni. Gospodin Kelly nije ovdje ili netko od Pučana tu ko može govoriti umjesto njega. Ne. Kostas za socijaldemokrate. Hvala. Kao prvo bih se želio zahvaliti izvjestitelju, u stvari zamjeniku izvjestitelja. Htio bih reći da je ovaj nacrt mišljenja dobra polaznička točka za našu raspravu. Tu bih želio dodati par elemenata, čisto par elemenata za koje smatram da su važni. Prvo potreba da imamo redovite pristup e, e, energetskim izvorima i borba protiv e, energetskog siromaštva. Dakle, to je jedno u e, uistinu žurno i hitno pitanje da se Europska unija mora pozabaviti time da ima vlastite izvore energije. I mislimo da isto tako trebamo e, podržati stvaranje jednog LNG e, terminala u području Mediterana. Isto tako i tu imamo susjedna područja kao što su Egipt, e, Izrael i Libanon, a to bi promoviralo e, trgovinu na taj način da bi e, ekonomiju razmjera mogli bolje, da bi ona mogla bolje funkcionirati. Jako je važno da izbjegnemo našu ovisnost o jednom e, dobavljaču i da dobijemo jednu energetsku diversifikaciju kroz što ćemo osnažiti našu energetsku sigurnost. Stoga tu trebamo promovirati korištenje e, LNG-a u središnjoj jugoistočnoj regiji na e, Baltiku i na Mediteranu. ukapljeni prirodni plin i skladištenje plina su vrlo važne za Europsku uniju. Trebalo bi spriječiti bilo kakvu vrstu izolacije u energetskom smislu neke regije ili države članice unutar Europske unije. Moramo podržati najranjivije zemlje kako bi oni mogli diverzificirati svoju nabavu i kako bismo isto tako imali e, ekološki gledajući održive e, puteve nabave i trebamo pomoći onim državama članicama koje nisu tako dobro povezane. Europska unija bi trebala usko surađivati sa međunarodnim partnerima i forumima kako bi e, e, se osigurao jedno transparentno tržište diljem svijeta. Sedmo, Europska unija bi trebala imati e, proaktivnu ulogu i u pogledu energetske diplomacije. Tu se mogu promovirati i ljudska prava, i međusobna povezanost i angažman. Nadalje trebamo osigurati da one zemlje koje izvoze ukapljeni prirodni plin se pridržavaju ekoloških standarda i da se pridržavaju e, svih odredbi u pogledu sigurnosti. Hvala. A sada za EKR. Gospodin Zahradil, hvala. E, dva možda politička ili geopolitička aspekta a to je jedna činjenica koje smo svi svjesni, a to je to da imamo države u Europskoj uniji, pogotovo u Baltičkom području i središnjoj jugoistočnoj Europi, a i na jugoistoku Europe koje su uistinu ovisni o jednom dobavljaču energije i stoga su uistinu ranjivi u pogledu bilo kakvih prekida i te države trebaju dakle razviti jedan e, pristup e, različitim izvorima e, energije, a jedan LNG terminal bi tu uistinu bio od pomoći. To je točka broj jedan. Stoga kada gledamo srednjoročno ili dugoročno, ova strategija bi trebala imati dobar predvidljiv pristup ukapljen prirodnom plinu ne bi trebala biti ovisna e, samo o jednom e, dobavljaču, jer to može dovesti do manipulacije i vladećim položajem na tržištu. Nadalje, u predvidivoj budućnosti i kućanstva i industrija će morati imati stabilno mogućnost stabilne nabave e, plina, e, dekarbonizacija je isto jedan daljni cilj, e, stoga mora postojati bolja koherentnost u EU između trgovinske i energetske politike i trebamo potražiti partnere u Sjevernoj Africi i Centralnoj Aziji i obe Amerike. I Ko na multilateralnoj razini nismo definirali trgovinu e, energijom, to bi trebali stvoriti pak određena pravila koja bi vodila, dakle, vodila energetsku politiku i trgovinsku politiku a naravno sve pod nadležnošću Svjetske trgovinske organizacije. Hvala. Sa gospodin Buhta. Hvala lijepa. Za mene i moju grupu jako važno da izbjegnemo e, bilo kakvu izolaciju, odnosno takozvani lock-in, kada govorimo o energetskoj opskrbi. Stoga moramo biti vrlo oprezni u pogledu e, podataka vezano uz našu e, buduću energetsku potrebu. Izvjestitelj se u dijelovima šest i sedam posebno bavi time. Pri tome želio reći da komisija tijekom posljednjih godina je precijenila potrebu za plinom. To je kritizirao isto tako i Europski revizijski sud. Kada govorimo o našim klimatskim i energetskim ciljevima, buduća potražnja za plinom će vjerojatno mora biti korigirana i nadalje prema dolje. To e, se vidi u dijelu broj 7, 6, prostite. Izvješće govori o jednoj e, razlici cijena kada govorimo o plinovodima i o ukapljenom prirodnom plinu, plina. Ja to smatram vrlo problematičnim, jer čisto što se tiče same tehnike postoji velika razlika. Uvijek će postojati e, razlika u cijenama. put ka tome da se smanji ta razlika vodi prema tome da recimo preko TTIP-a više na obzoru onda imamo e, plin koji se dobiva iz frackinga e, što je nešto što se meni ne sviđa. Standardi za dobivanje plina naravno moraju odgovarati našim europskim standardima. Ne smije doći do toga da uvozimo plin koji se dobiva kroz kroz fracking i to jednostavno nije prihvatljivo. Stoga bih e, želio reći, iako se ovdje eksplicitno ne spominje fracking, da trebamo e, paziti na naše standarde. I još nešto potpuno drugačije. Moje dojam da se ovdje propušta jedan potpuno novi razvoj industrije, barem djelomično ide sada ka tome da podjedno stavi struju i plin i i to pod riječju umjetni prirodni plin. To čudno zvuči, ali što se misli da e, onaj višak onog vršnog opterećenja e, koje imamo kad prelazimo na obnovljive izvore energije, da to pretvorimo u plin, već e, postoje velika postrojenja koja godinama funkcioniraju, velike automobilske tvrtke i industrija to već e, čine, idu ka tome i to ne smijemo propustiti. To će zasigurno našu politiku i, utjecati na našu politiku i na uvoz. Stoga naravno e, bih e, želio da se i to, odnosno ja ću to unijeti u izvješće. Hvala vam lijepa. Hvala gospodin Borelli. Gospodin Kelly je stigao, pa na kraju može i on nešto reći. Gospodin Boreli i onda, i onda vi. Hvala lijepa. Ispričavam se što sam kasnio. S obzirom na značaj ove teme, kada govorimo o geopolitičkom kontekstu, naš e, odbor bi trebao otići dalje od razvine mišljenja, pa bih ja želio unijeti par ideja koje ću onda dalje razviti kroz određene amandmane kako bih ja mogao doprinijeti tom dosjeu e, koji isto tako promata odbor i tređ. Ja sam član tog odbora. Energija je vrlo važna kada govorimo o našem razvoju. Ali danas isto tako e, ima vrlo važnu ulogu kada govorimo o geopolitici. I tu imamo te određene poteškoće koje postoje u našem susjedstvu, koja su ne, nekada je to susjedstvo bilo stabilno, a sada se nalazi u velikim previranjima, to je isto tako važno za energetsku politiku u EU, uniji, kao što je komisija navela. U stavku 2 u skladu s onim što je komisija rekla moramo se pozabaviti i potražiti nova partnerstva u pogledu energetike, moramo procijeniti postojeća i moramo imati isto tako i stvariti dijalog sa našim postojećim partnerima i stvariti neka ad hoc partnerstva koja bi mogla biti zanimljiva Europi. U stavku 3 se slažemo s time da želimo stvariti određene europske ciljeve kada govorimo o klimatskim promjenama i okolišu. Dakle, stoga moramo više inzistirati na energetskoj učinkovitosti kako bismo smanjili našu ovisnost o dobavljačima, a isto tako optimirati našu e, potrošnju. To je vrlo važno kada govorimo o međunarodnoj trgovini, ali to će isto tako direktno utjecati i na naše energetske potrebe i kroz to na naše trgovinske odnose. I kao što je to često navedeno u dokumentu e, komisije, a navedeno stavku 4, to je infrastruktura. Svi smo svjesni toga koliko je infrastruktura bitna Dakle, izgradnja novog postrojenja distribucijskih sustava je ipak nešto što nas brine. Trebali bi se još jedan puta pozabaviti postojećim potencijalem i bolje iskoristiti već postojeća postrojenja e, u pogledu interkonektivnosti, skladištenja i poboljšati učinkovitost postojećih e, infrastruktura, a ne graditi nove. I isto tako ne bismo trebali pocijeniti E, ovaj utjecaj koji to može imati na sam e, okoliš, e, na lokalne zajednice. Pa, I ne bismo trebali biti previše optimistični što se tiče tržišta, jer bi to moglo dovesti do izgradnje e, pretjerane infrastrukture koje onda neće biti e, potrebna kada govorimo o samoj potrošnji. Isto tako se trebamo pozabaviti transparentnošću e, trgovinskih sporazuma i pregovora. I na kraju, kao što je spomenuto u stavku 5, moramo se pozabaviti e, dekarbonizacijom našeg gospodarstva i staviti veći naglasak na obnovljive izvore energije. Gospodin Kelly, da, ispričavam se što sam e, zakasnio, sastajao sam se s, mojim glasačima. Naravno, ovo je jako važna tema. Kao prvo, čestitam izvjestitelju na izvanrednom prvom nacrtu. To je uravnotežen dokument gdje ćemo tokom sljedećih nekoliko mjeseci moći osmisliti konačno mišljenje. Tokom nekoliko protekle godina se tržište plina brzo razvija i otvara nove mogućnosti, posebno za Europu, gdje bismo mogli postići energetsku sigurnost, a istovremeno i smanjenje cijena energenata. Naša međunarodna trgovinska strategija je ključ za to i, i ta trgovina bi trebala biti važan element naše energetske sigurnosti. Komunikacija o novoj energetskoj strategiji, strategiji za skladištenje je veoma važan element toga. Iskorištavanje tržišta LNG-a je veoma važan način da diversificiramo e, naše, korištenje energenata i također da očuvamo posljednju, posljednje mjesta gdje se proizvode energenti, odnosno plin u e, Europi. E, došlo je do bitnog smanjenja proizvodnja plina i zbog toga moramo e, povećati uvoz. No, brine nas da 2015. 41% e, našeg plina koje smo uvozili, uvozili smo ga iz Rusije. I više uvozimo plina iz Rusije 2015. nego što je to bilo 2014. I to unatoč sankcijama koje su nametnute zbog invazije Krima. Dakle, mi smo zavisni od njihovog plina i e, s druge strane to je nešto što je nekonkurentno za Europu, a korištenje LNG-a bi nam e, omogućilo da e, imamo ravnotežu između onoga što nabavimo na globalnom tržištu i što nabavljamo iz Rusije i onda bismo iskoristili tu konkurenciju. Vidimo da je Poljska uspjela smanjiti svoju ovisnost o jednom opskrbljivaču i 4,1 e, milijarda kubnih centimetra koje oni na taj način nabavljaju e, je smanjila za pola njihovu ovisnost o ruskom plinu. Dakle, sve bi to moglo biti jako korisno. Uzmite Irsku, odakle ja dolazim u rujnu 2015, oprostite, u prosincu 2015. mi smo ovisili o plinovodu iz Velike Britanije i od tamo smo dobivali 90% našeg plina. Ali e, sada ipak do 2020. E, koristimo i plin iz jednog našeg e, plinskog polja i do 2020. ćemo moći to koristiti, no posljedice Brexita će se i tu vidjeti u globalnoj trgovini energentima vidimo da je došlo do konvergencije cijena energenata na azijskom i europskom tržištu. Ne smijemo pocijeniti značaj toga zato što tu imamo znači stvarno globalno tržište gdje konkurencija e, snižava cijene i Europska unija bi zahvaljujući tome moći mogla postići povećanu konkurentnost. Skladištenje LNG-a i povećana energetska učinkovitost kako bi se smanjila potražnja i veće korištenje korištenja obnovljivih izvora energije će smanjiti našu ovisnost o toj ponudi, no kratkoročno će plin i dalje imati važnu ulogu u našem energetskom sustavu i zbog toga je važno osmisliti ovu strategiju. Plin bi trebali vidjeti kao most između E, ugljena i obnovljivih izvora energije. U svjetlu klimatskih promjena trebali bismo zaista preći na sustav koji se zasniva na obnovljivim izvorima energije. To neće međutim se donos, dovoditi preko noći. Plin ipak je manje štetan nego ugljen i mislim da ove niske cijene e, plina 2015 su e, doveli do toga da se više koristi plin nego ugljen, što je vrlo pozitivno. Pozdravljam poziv izvjestitelja da uključimo e, poglavlja o energetici u sve trgovinske sporazume koje splata Europska unija. I TTP je važan primjer toga. 12,5 e, milijardi e, kubnih, kubnih metara plina je iz, izvezeno, a vidimo što se događa u Teksasu i imamo e, različite druge izvore koje će 2020. se pojaviti na tržištu iz različitih polja i to će utjecati na cijenu plina i moramo uzeti to u obzir kad razmišljamo o našoj konkurentnosti. Infrastruktura se mora koristiti na učinkovit način i imamo sve ove projekte koji se odnose na plin koji su od zajedničkog interesa, znači terminali, interkonekcije. To će omogućiti dobro funkcioniranje tržišta plina i diversificirati će naše opskrbljivače. Moramo donijeti odluke o ulaganjima i trebamo osmisliti dobru politiku koja će to omogućiti zato što će to biti korisno za Uniju u cjelini. Zaista zahvaljujem izvjestitelju i nadam se da će iskoristiti inputi svih klubova i radujem se što ću s vama raditi na ovoj veoma važnoj temi. Hvala Kelija, sada gospodin Scholz. Danke, Vorsitzender. Ich möchte noch auf zwei Aspekte hinweisen, die mir ganz wichtig sind. Einmal jetzt... Bih još spomenuti dva aspekta koji su mi vrlo važni. Dakle, kada govorimo o ovom geopolitičkom aspektu, naravno da možemo puno govoriti o tome Eh, dakle u našoj ovisnosti u pogledu Ruske federacije, kako tu trebamo našu nabavu diverzificirati, ali ovdje govorimo isto tako i o cijenama, to znači kod oblikovanja cijena isto tako moramo i ovaj ekološki aspekt uzeti u obzir, pogotovo u pogledu eh, samog eh, transporta. Dakle, dok tu ne dođemo do jednog poštenog oblikovanja e, cijena, e, imat ćemo ozbiljnih problema i to me dovodi do toga e, tu bih želio uputiti na jednu studiju komisije koja je upravo u pogledu ovog aspekta ukapljenog prirodnog plina i terminala upućuje na to recimo kad govorimo o e, krstarenjima i kad ti veliki brodovi ulaze u luke, želi se ugraditi eh, eksterne stanice za napajanje struje, što bi onda moglo biti i eh, jeftinije za te brodove nego kad brodovi sami proizvode struju, jer onda eh, oni kroz tu su vlastitu proizvodnju više onečišćuju luke i opterećuju i ovdje, na primjer, u mojoj izbornoj jedinici postoji jedna vrlo intenzivna rasprava o tome da li bi sada trebalo u lukama izgraditi e, takva postrojenja, vanjska postrojenja sukladno prirodnim plinom kojima će se onda napajati strujom ti brodovi ili će se to učiniti e, kroz direktni priključak e, za struju na kopnu i onda se mogu i ove alternativne izvore energije primijeniti u Hamburgu e, e, se išlo dakle na taj terminal za ukapljeni prirodni plin u Rostoku se tome e, raspravlja da se ipak želi uzeti ovaj priključak struju na kopnu zašto jer dugoročno gledajući je to sigurnije ekološki gledajući E, bolja, a bolja je varijanta u pogledu troška, međutim to je pa- potrebno više vremena, a velika vatrska poduzeća e, argumentiraju kroz neke druge e, aspekte i argumente. I sad se tu u stvari želio bih reći da kad govorimo o ovoj vrsti stajališta našeg odbora da bi takve aspekte trebalo uzeti u obzir. Dakle, kako će to imati određeno praktično djelovanje i učinak za ljude na licu mjesta. toga imamo taj određeni nadređeni cilj da uvijek imamo e, sigurnu opskrbu energijom, ali isto tako uzeti u obzir alternative izvore energije koje bi mogli pokriti naše potrebe. Hvala vam lijepa. Hvala gospodine predsjedavajući. Mislim da se svi slažemo da trebamo model za energetiku u Europskoj uniji i da obnovljivi izvori energije igraju važnu ulogu u tome i time se također smanjuje naša ovisnost e, o drugim izvorima. mislim da zaista moramo strateški to riješiti i mislim da to moramo učiniti kroz e, ekonomsku diplomaciju i postizanje sporazuma sa najvećim proizvođačima. Važno je da napravimo studiju vezanu za naše infrastrukturne potrebe, skladištenje i ponovno uplinjavanje e, ukapljenog plina. I mislim da trebamo vidjeti postoji li mogućnost e, korištenja e, prirodnog plina za pogon brodova u Valenciji. Imamo jedan projekt koji um, financira Evropska unija i uh, radi se o tom uh, ponovnom uplinjavanju uh, za korištenje upravo u tu svrhu i koja je veza sa tom integralnom perspektivom koju nam nude, koje nam nudi LNG kao energent i kao instrument, odnosno kao gorivo koje se može koristiti za prometala. Hvala, komisija. Ovo je zaista veoma važna e, rasprava za nas jer radi se o budućnosti, naše buduće politici. Mislim da je veoma jasno da LNG zaista ima veliku važnost na planu e, povećanja sigurnosti opskrbe energentima i e, konkurentnosti. Naravno moramo diversificirati energente, posebno u jugoistočnoj Europi koja je zaista ranjiva kao i Baltik e, i Iberski poluotok i kao što je naglašeno Radi se o tri stupa. Kao prvo moramo dovršiti unutarnje tržište izgradnjom potrebne infrastrukture i slažemo se s vama da bismo trebali kao prvo razmotriti što postoji na planu infrastrukture i onda brižljivo odlučiti postoji li potreba za dodatnom infrastrukturom i onda se odlučiti upravo za onu koja je najkorisnija i najpotrebnija. Što se tiče skladištenja, moramo se pobrinuti da e, tu postoji isti uvjeti za sve na planu konkurencije, odnosno tržišnog natjecanja. Ako e, primjerice e, ne može doći do opskrbe, zbog, pa dođe do prekida opskrbe. Ono što je veoma važno je e, imati skladištenje, ali trebamo imati transparentna globalna tržišta uspostavom dijaloga o energetici. Tu je također i e, važnost klimatskih promjena. Mi smo se zadali tu neke ciljeve i mi smo se obvezali da ćemo poštivati obveze preuzete u Parizu i zaista preferencija je svakako obnovljivi izvori energije i plin, odnosno LNG je samo taj, to prijelazno rješenje koji nam je potreban do onog momenta dok se ne budemo više oslanjali na obnovljive izvore energije. Netko je nešto spomenuo o e, procjenama e, potražnje za plinom u Europi. Mi očekujemo da će doći do e, malog pada u potrošnji plina u ovim godinama koje su pred nama, ali istovremeno e, domaća proizvodnja se također smanjuje, a to znači da mi više manje ćemo morati uvoziti iste one količine kao i prije, tako da što se tiče e, smanjenja ovisnosti i diverzifikacije, to je i dalje nešto što je veoma važno za nas. Možda samo još jedna e, primjedba konačna. Energija povezuje kontinente. I budući da se energentima e, trguje na globalnom tržištu, to vrijedi i za plin, znači ono što E, se događa na jednom kraju tržišta utjecat će na ostatak, znači da transparentnost e, i jasna pravila na tržištu plina su nužno potrebni. To znači da ćemo morati ući u dijalog sa našim međunarodnim partnerima i tu ćemo morati uključiti i potrošače i proizvođače. Moramo e, produbiti tu suradnju posebno na planu LNG-a, posebno sa SAD-om, Japanom, ali i Kanadom i mediteranskim područjem. Hvala. Hvala. I evo sad opet izvjestitelj. opet. O, za Dakle, zahvaljujem svima koji su sudjelovali u raspravi e, na njihovom doprinosu koji je obogatio e, rad na e, nacrtu mišljenja daćemo vam neke prijedloge e, kojima ćemo nastojati riješiti ove neke od važnih pitanja koje ste istaknuli. Dakle, bit ćemo u kontaktu sa svim izvjestiteljima, izvjestiteljima u sjeni, dakle i nadam se da ćemo uspjeti privesti kraju rada na ovom dosjeu. Hvala. E, krajnji rok e, za E, amandmane je 15.7. do 6. popodne i glasovat će se 1. rujna. A sada prelazimo na točku 8 koja je također veoma važna. Radi se o općom proračunu Europske unije za sljedeću godinu. Znate da je komisija e, taj prijedlog e, iznijela dosta kasno ove godine, nakon onog divnog četvrtka u Velikoj Britaniji. Dakle, 30. E, lipnja nam je predočen taj dokument, tako da su sada ti rokovi malo kratki, no ipak e, veoma je važno da to riješimo, morat ćemo se usredotočiti na upravo na dio koji se odnosi na trgovinu jer time se bavimo jer trgovina je e, motor pokretač rasta i e, moramo to koristiti kako treba taj instrument. Nisam baš uvjeren da je ovaj prijedlog komisije najbolji način da se to napravi, no e, stručnjak za to je naš izvjestitelj i odmah se obraćam gospodinu Bögeu. Da, hvala. Dobra vijest je naravno to da odmah na samom početku mogu reći da cijela rasprava o tome kako da se e, pokrene primjena članka 50 ugovora kakvi se sporazumi i dogovori moraju prije toga ostvariti, da to uopće nije imalo nikakvog utjecaja na raspravu o proračunu za 2017. Naravno sada nitko ne može predvidjeti što to znači e, za raspravu o reviziji VFO-a, višegodišnjeg financijskog okvira. Naravno, to je veoma komplicirano i kompleksno, no to u ovom momentu nije na dnevnom redu. Spomenuli ste s pravom e, da je došlo do tog kašnjenja i što se tiče vremenskih rokova, plan je da se krajnji rok za amandmane na nacrt mišljenja e, postavi za 18. Li srpnja, a amandmani za proračunske linije, to je treći kolovoza i plan je da se 31. glasuje kolovoza i onda će se 1. rujna e, održati sastanak interinstitucionalne e, Dakle, prije nego što je komisija iznijela svoj prijedlog, ja sam već morao napraviti jedan rezime e, mišljenja, e, tako da ću ipak morati još izmijeniti ovaj tekst koji imate u svom dosijeu. Primjerice, komisija je izbacila ideju e, za Junckerov plan 2 za Afriku. Što to znači? Kakav će to utjecaj imati ne samo za proračun, nego i za naše aktivnosti aktivnosti odbora INTA. I također moramo e, uzeti u obzir sve to što se događa, zato što jedno od osjetljivih pitanja jest to da zbog e, potrebe da se upravlja krizom i da se mobiliziraju svi postojeći resursi, uključujući i instrumente za fleksibilnost, koji su nužno potrebni u kriznoj situaciji, ipak imamo proračun koji će dati prave odgovore, posebno e, na izbjegličku krizu, a s druge strane moramo biti veoma pažljivi. Jer na kraju svega ne smijemo e, ostati bez e, odobrenih sredstava za plaćanja i na samom kraju jedinstvenost proračuna postoji samo na papiru. Evo ovdje imam papir koji pokazuje kako stoje stvari sa jedinstvom e, proračuna. Toliko tih satelita, toliko financiranja izvana i parlament je također djelomično eksternaliziran i to je nešto što ćemo morati pratiti i intenzivnije kontrolirati nego što je to bio slučaj u prošlosti. I Ecga je spomenula u pripremnim dokumentima za trijalog da primjerice stvaranje tih e, dvaju fondova dakle fond e, za između ostoga i za Sjevernu Afriku, da se sredstva iz postojećih e, programa za susjedstvo izdvoji i onda tražimo od zemalja članica neobavezne priloge, ali u istom, na istom iznosu. I Trenutno je 69 milijuna potrebno za e, Madat fond, a 82 milijuna za ovaj Trust fond za e, Sjevernu Afriku. Očekuje se da će dakle, to biti više od milijarde na kraju. Dakle, i sve mora biti pod kontrolom zemalja članica, a to nije metoda koju bismo i dalje trebali primjenjivati e, što se tiče proračunskih aktivnosti. Zato što to onda pokazuje da e, sa takvim prilozima, odnosno doprinosima, da iznosi koji se planiraju neće biti ostvareni, a s druge strane to nije u skladu sa načelom jedinstva e, proračuna. A sada evo nekih konkretnih stvari. Naravno, posve je jasno da prijedlog e, Komisije za proračun Unije za 2017. posebno one kategorije koje su od interesa za naš odbor, dakle da se iskoriste sva sredstva iz instrumenta za e, fleksibilnosti, e, za migrantsku krizu, to je potpuno točno e, i ispravno, to trebamo podržati, no s druge strane trebamo također inzistirati na tome da se odobre odgovarajuća sredstva za proračunske linije za trgovinu i za trgovinske strategije, to treba definitivno ispoštovati i nužna financijska sredstva za rješavanje migrantske krize, korak po korak. Mislim e, da i na međunarodnoj razini se sada stvari poboljšavaju, također što se tiče financiranja e, izbjegličkih logora i e, obrazovanja za djecu. To sve funkcionira bolje nego prošle godine, ali ne smijemo se izgubiti i ne smijemo se vratiti na one slike koje smo vidjeli prije nekoliko mjeseci. Također bismo trebali inzistirati da se da dobijemo sredstva koja su već predviđena za trgovinu sa e, našim istočnim partnerima, sa afričkim zemljama i tako dalje. Spomenuo sam već onaj primjer i Također imamo još neke druge stvari koje su stalno na našem dnevnom redu. Što se tiče kategorije četiri, globalna Europa, kako bismo iskoristili ove pričuve e, za e, izbjegličku krizu, da, to je u redu, ali s druge strane manevarski prostor za druge višegodišnje programe je ovime ograničen. Kao posljedica toga i brojke pokazuju da imamo velike rezove u mikro financijskoj pomoći i kod obaveza i kod plaćanja. Imamo povećanje kod partnerskih instrumenata što se tiče e, preuzetih obveza i dosta dodatnih e, odobrenih sredstva za plaćanje, ali moram reći da taj dokument e, još nam nije na raspolaganju, ali imamo studiju, znači priprema se studija o tome kako partnerski instrumenti funkcioniraju. I komisija bi nam mogla dati neke informacije kada će ta studija biti objavljena. Mislim da služba za vanjsko djelovanje to proizvodi jer to naravno utječe i na njih i na to što će e, što da učinimo sa ovim brojkama koje vidimo u proračunu za 2017. Također znam da kolege imaju posebne interese za neke pilot projekte. E, procjena komisije za predložene e, pilot projekte se očekuje do kraja ovog tjedna i onda naravno će to biti u rukama e, odbora za proračun i za izvjestitelje u sjeni, da oni vide dakle što bi trebalo biti na našem popisu prioriteta i da se to na kraju onda integrira. Da, eto, to je više manje to što sam ja htio reći u ovom momentu i e, rado ću saslušati vaše komentare i eventualne e, prijedloge amandmana. Hvala gospodine Böge. Sada ću dati riječ e, izvjetiteljima u sjeni. Prvo gospodin Šuster. Hvala lijepa gospodine Böge na ovom uvodu. Ja se slažem sa mnogo toga što ste vi rekli i slažem se s time da opći proračun jednostavno nije dovoljan kada uzmemo u obzir sve izazove s kojima smo suočeni u eu uniji a isto tako ako razmislite o krajnjem ishodu e, Brexita i e, koji će biti njihovi zahtjevi, to treba uzeti u obzir. A, e, ovaj proračun se bavi srednjoročnim planom financiranja i čini mi se da se da je tu bio pristup malo rascijepkan. a mislim da bi se trebalo temeljito o ovome raspraviti u svim odborima ovog parlamenta. Zatim, e, što se tiče sklapanja trgovinskih sporazuma, praćenje i nadzor su e, relativno snažni, ali komisija se mora pobrinuti e, da imamo adekvatno financiranje za strukture nadzora. Mislim da to u posljednjih godinama nije baš bilo u potpunosti osigurano, da je to sve dosta bilo proizvoljno. A u trgovinskim sporazumima o kojima se pregovara e, postoje brojne osjetljive teme i e, to se sve treba ugraditi u e, proces e, praćenja i nadzora. Tu se isto tako moraju ugraditi i aspekti koji su povezani sa interesom javnosti. mislim da je to isto stvar o kojoj se treba razgovarati u brojnim odborima. Hvala lijepa, to je bilo sve. Hvala gospodin Kimbel. Hvala. Mi s oprezom pozdravljamo prijedlog komisije koje po prvi put e, zaista pokušava biti učinkoviti i dati vrijednost za novac. Ali e, brinu nas e, odobrena sredstva za preuzete obveze za trgovinu, kao što je kolega s pravom istaknuo. Isto tako, mislim, nije nam jasno zašto je, su smanjena odobrena sredstva za MFA. I kako će se to odraziti na pregovore e, za e, TTIP i druge važne sporazume. Isto tako, mi s britanske strane se brinemo hoće li biti sredstava za naše pregovore, za Brexit. E, moramo naći ljude i moramo naći načina da ih platimo. Znači, to je zapravo druga strana te medalje. Hvala. Za Alde Marit je inače e, izvjestiteljica u sjeni. Želiš je zamijeniti? Ne. Dobro, nemam e, drugih izvjestitelja u sjeni. Sljedeći na popisu je Helmut. Se htio zahvaliti kod izvjestitelja što je danas e, ukazao na složenost ove teme. Mi smo već kod drugog izvješća gospodina Grga govorili o problematici dakle jedne vrste dugoročnog osiguranja pa bismo rekli da bi tu trebali činiti vrlo jasnim da e, bez e, promjene u pogledu temeljnog financiranja Europske unije nećemo moći dakle, obaviti sve naše zadatke, dakle e, moramo moći koristiti vlastita sredstva kako određena područja unutar Europske unije i čak i u pogledu zajednice, dakle kod sredstva, kod strava države članice, a i kod e, možemo dakle na novi način oblikovati. Stoga mislim da točka 2 gospodina Böge, koji je on naveo je vrlo važan jer on ovdje povezuje trgovinu sa razvojem e, drugih regija na ovoj zemlji. I ako sada promotrimo uzroke migracijama, dakle i uklanjanje tih uzroka ako želimo dugoročno i tu djelovati. Tu imamo još jedan dodatni zadatak koji nadilazi tu temu proračuna, ali pojašnjava o čemu tu govorimo. I sad ako bih želio ukazati na to da problematika resursa, čisto u području trgovine, u pogledu mog kluba zastupnika se tu više fokusiramo na zadatke koji proizlaze iz multilateralnih, bilateralnih i plurilateralnih sporazuma. I to pitanje mixed agreements, to je isto jedno pitanje koje e, moramo moći vjerodostojno prenijeti građanima. Što to u stvari Znači, kad imamo ove trgovinske pregovore i sporazume, što njima, s njima želimo postići i koliko je to financijski važno. Dakle, tu imamo tu odgovornost u pogledu transparentnosti trgovinske politike s obzirom na sredstva koja se koniste e, unutar Europske unije. I zaključno, što se tiče jamstava i financijskih instrumenta izvan Europske unije, tu bih želio osnažiti izvjestitelja i reći da ne može biti da e, planirana sredstva onda kratkoročno e, e, koristimo neke druge svrhe i time stvaramo neke nove rupe. O tome smo govorili dakle i u drugim odborima. Dakle, tu uistinu imamo veliku odgovornost i mogu samo tu zatražiti dakle, da budemo uistinu čvrsti i da na taj način i razgovaramo s komisijom. Da komisija predoči svoj nacrt preračuna e, na taj način da e, vijeće uistinu shvaća o čemu se tu govori i da onda vijeće može i preuzeti svoju odgovornost i to na jedan ozbiljan način. Hvala. Hvala, David. Hvala, bit ću kratak. Želim eh, se osvrnuti na nešto što je već eh, rečeno. Eh, slažem se sa izvjestiteljem u pogledu onoga što je rekao o financijskim interesima. To je proces koji već dugo traja, ali neka od područja polako izlazi izvan okvira demokratske kontrole. Na to moramo paziti. Isto tako već su drugi rekli da nam je komisija isproducirala jedan ambiciozni trgovinski dokument i moramo imati sredstva da ga zaista i provedemo u praksu. Moramo angažirati civilno društvo i u Europskoj uniji, ali i u trećim zemljama, znači u trećim zemljama da oni nadzoru, nadziru provođenje sporazuma o trgovini. I još nešto što nije dovoljno naglašeno, ja mislim, jeste potpora za trgovinu. A izvjestitelj je opet s pravom naglasio da proračun na Europske unije ove godine je uglavnom usmjeren na borbu protiv migracije djelomice zato što je velik dio izbjeglica došao u Europu, ali i djelomice zato što se moramo s tim problemom boriti na dugoročnoj razini. Moramo se boriti protiv ekonomskih migracija kroz unapređenje uvjeta u trećim zemljama, a mislim da je trgovina zato izvrstan alat izgleda u ovom proračunu taj alat potpuno ukinut. Mislim da bi se na to trebalo ukazati. Hvala. Ako se više nitko ne javlja za riječ, sad ću dati riječ komisiji, gospođa Munes. Munjos, ispričavam se. Hvala. Hvala. E, htjela bih zahvaliti izvjestitelju, gospodinu Begeu i svima koji su se javili za riječ na ovu temu. Ovo nije prva rasprava koju vodimo e, na ovu temu i mi zaista pozdravljamo vaše mišljenje i slažemo se sa e, nizom vaših komentara. E, neka od tih područja zapravo izlaze izvan okvira naših eh, nadležnosti. Mi ćemo neke od vaših poruka prenijeti kolegama iz opće uprave za proračun. Znači ono što ste govorili o višegodišnjem financijskom okviru i eh, eh, fondovima. E, da, upravo ste kad kažete da je naš program za trgovinu vrlo ambiciozan i da upravo ste ponekad da se i mi pitamo imamo li dovoljno resursa za provođenje tog programa u dijelo. Ali e, nacrt e, proračuna B koji smo mi proizveli početkom ove godine govori da ovaj nacrt proračuna ugrubo odgovara našim potrebama u skladu sa sporazumima koji su na snazi i sporazumima koji su u zaključnoj fazi pregovora ili koji se naravno već provode. Isto tako strategija trgovina za sve jest komunikacija koja se bavi svim aspektima trgovinske politike, pogotovo transparentnosti, komunikacijama sa civilnim društvom, ali imamo tu i brojne nove elemente u pogledu naše investicijske politike i sve je to ugrađeno u nacrt proračuna koji smo mi, odnosno našem zahtjevu za ugrađivanje u proračuna koji smo dostavili glavnoj upravi za proračun početkom ove godine. Naš operativni proračun jest mali, to je činjenica, ali on nam omogućuje da ostvarimo određen broj projekata koji su povezani sa evaluacijom sporazuma prije pregovora, za vrijeme pregovora, ali i nakon pregovora to se već neko vrijeme primjenjuje, kao što ste mogli nedavno vidjeti u e, sporazumu sa Koreom. Isto tako, to nam omogućuje provođenje raznih aktivnosti u pogledu komunikacija sa civilnim društvom, transparentnosti i e, brojne e, outreach mjere. Istina je da bismo mogli učiniti i više i istina je da možda nemamo sredstava za provođenje dodatnih projekata. Ali to je razlog zašto smo to ugradili u naš zahtjev u glavnoj upravi za proračun za proračun za ovu godinu. Ali moram reći, projekti koji su povezani sa trgovinskom politikom nisu pokriveni samo operativnim proračunom e, glavne uprave za proračun, nego su isto tako pokriveni e, i kroz brojne druge proračunske linije. E, neke ste ih već spomenuli, instrument za partnerstvo, instrument za susjedstvo u okviru tih politika imamo brojne trgovinske projekte, primjerice izgradnja kapaciteta za e, provedbu trgovinskih sporazuma kod naših partnera, ali isto tako za osnaživanje uloge civilnog društva, a to je isto tako slučaj i za instrumente za partnerstvo, zato što ćemo provesti u okviru e, instrumenta za partnerstvo e, projekt koji će osnažiti e, naše kapacitete za um, održivi razvoj općenito govoreći. Isto tako što se tiče internacionalizacije malih i srednjih poduzeća, to je područje koje je naš prioritet i to je nešto na čem inzistiramo u trgovinskim sporazumima, ali ne samo u okviru trgovinske politike, nego i u okviru drugih programa koje provodi uh, opća uprava GROW, uh, kao što su COSME, ali i u projektima, odnosno programima kao što je instrument za partnerstvo. Mi sve u svemu smatramo da proračun održava potrebe, ali i kapacitete naše glavne uprave za provedbu svih e, nužnih projekata, odnosno barem svih prioritetnih projekata e, koji će nam omogućiti da provedemo e, našu trgovinsku politiku na najbolji mogući način. Hvala vam lijepa. Hm, nadam se, da. Dajem riječ izvjestitelju. Hvala vam lijepa, gospodine predsjedatelju. E, primio sam na znanje e, komentare svih kolega, a sad bih upitao predstavnicu komisije da li ona zna kada će biti dostupna studija o instrumentu za partnerstvo. A isto tako zanima me koje bi mogle biti eh, posljedice što se tiče iznosa a isto tako e, što je sa velikim rezovima u mikrofinancijskoj e, potpori. E, to su vrlo visoke rezovi, vrlo veliki rezovi, pa ako bi mi možda komisija na to mogla odgovoriti, ako ne danas, onda možda kasnije u pisanom obliku. Komisija, možete li odgovoriti? Što se tiče instrumenta za partnerstvo, ispričavam se što sam zaboravila odgovoriti na to pitanje. Ova studija to, tu se ne radi o nekoj konkretnoj studiji, nego je to evaluacija koju će komisija provesti u okviru instrumenta za vanjsku politiku. E, instrument za partnerstvo je novi instrument i mi zato moramo čekati da provedemo određen broj projekata kako bismo mogli provesti e, kvalitetnu evaluaciju posljedice e, ovakvih evaluacija u prošlosti nisu e, se odnosile toliko na iznose, nego više na način na koji se provode projekti. E, u toj evaluaciji isto tako promatramo financijsko upravljanje u projektima, a u pitanju, u slučaju instrumenta za partnerstvo, ovo je posebno pitanje zato što glavna uprava koja se bavi tim pitanjem ima brojna ograničenja u pogledu resursa i zato je to glavni aspekt koji će se promatrati e, u e, okviru ove evaluacije. Međutim, to neće biti jedino pitanje kojim će se baviti evaluacija. Što se tiče mikrofinancijske pomoći, mi ćemo e, kontaktirati vas nakon što se konzultiramo s kolegama iz Glavne uprave za gospodarstvo i financije. Hvala lijepa. Hvala. Krajnji rok za podnošenje amandmana je 18. srpnja, 18 sati. Hvala lijepa. Glasovanje će se održati 31. kolovoza, tako da budemo spremni za pregovore. Hvala gospodine Bege. A sada prelazimo na sljedeću točku. To je točka 9. Prva razmjena mišljenja na prijedlogu komisije koje se odnosi na zajednička pravila za uvoz tekstilnih proizvoda u ovom slučaju iz Bjelorusije. Trgovinski odnosi s Bjelorusijom nisu bili na agendi ovog odbora već dugo, dugo vremena. Dakle, Bjelorusija ima aktivnu ulogu i u razrješenju sukoba u istočnom susjedstvu, pogotovo kada govorimo o Ukrajini. Danas ćemo po prvi puta razgovarati o prijedlogu komisije i prvo ću zamoliti komisiju da nam predstavi ovaj prijedlog. Nadalje, zadovoljstvo mi je, a mislim da je to po prvi puta ikada da imamo predstavnika Republike Bjelorusije ovdje s nama, gospodin Roman Sobolov, koji je voditelj njihove uprave za trgovinu. I nakon toga ću ga pozvati da nam i on nešto kaže, dakle prvo komisija, a onda on. Dakle, ja sam iz glavne uprave za trgovinu koja je zadužena upravo za odnose s Bjelorusijom. Kao što je predsjedavajući spomenuo, mi često, ne dolazimo baš često ovaj odbor govoriti o Bjelorusiji, pa ću iskoristiti ovu mogućnost i reći vam kakva je situacija s obzirom na trgovinu i općenito gledajući situaciju pa ću onda doći na prijedlog komisije malo više u detalje. Stoga je Bjelorusija vrlo važna. Prošle godine 2015. imali smo e, e volumen koji je išao Dakle, imali smo e, višak e, trgovanje od 6 milijardi eura Poboljšavaju se naši odnosi od 2014. Vidjeli smo čitav niz e, razvoja kao što je bolje sudjelovanje Bjelorusije u pogledu istočnog partnerstva i kao što ste rekli oni imaju jedan konstruktivan doprinos e, u pogledu situacije u Ukrajini. S obzirom na sve te pozitivne razvoje, Evropska unija je počela razvijati jedan intenzivan e, dijalog i suradnju. 25.2.2016. je Vijeće za vanjske poslove e, ukinulo restriktivne mjere protiv e, Bjelorusije i odlučili smo ubrzati implementaciju različitih mjera kako bi poljšili suradnje između Europske unije i Bjelorusije u čitavom nizu područja, ali isto tako se to odnosi i na trgovinu. I glavni cilj je ovdje da se modernizira gospodarstvo Bjelorusije i mislimo da će to biti na dobrobit njihovog stanovništva, ali isto tako i na našu dobrobit, jer Bjelorusija je veliki susjed Evropske unije. Dakle, što mi radimo u području trgovine sada s Bjelorusijom? U okviru ovih konsultacija u pogledu modernizacije Bjelorusije intenzivirali smo našu razmjenu u pogledu trgovine i odlučili smo ući u jedan trgovinski dijalog sa Bjelorusijom i tu dobro napredujemo. Prvi sastanak ćemo imati na jesen naš cilj je da imamo razmjenu u pogledu trgovinskih pitanja. Vidjeti malo kako se tu razvija zakonodavstvo u tom području na jednoj i na drugoj strani. Jedan dan je vrlo važan element kad govorimo o trgovini s Bjelorusijom je njihovo pristupanje svjetskoj trgovinskoj organizaciji. Nama bi to bilo vrlo važno, to bi moderniziralo njihovo gospodarstvo i radimo na zasebnim e, programima kako bi ih mogli podržati u tome. Dakle, u izgradnji kapaciteta kako bi se oni mogli priključiti Svjetskoj trgovinskoj organizaciji. I ono što ćemo vam danas iznijeti je jedan od tih elemenata o kojem smo razgovarali kako bi snažili gospodarske odnose s njima, to je taj prijedlog da se ukinu autonomne kvote vezano uz tekstilne proizvode koji dolaze iz Bjelorusije. Pa ću vam malo sada objasniti na što se odnosi ta uredba i što želimo promijeniti kako bi se ukinuli te kvote koje trenutno imamo s njima. Ove autonomne kvote vezane za uvoz tekstilnih proizvoda i odjeće e, imamo skladu s dvije uredbe, e, dakle 936 iz 2015. a drugo je provedbena uredba e, komisije 2006, isto tako iz 2015 1.1.2010. smo uveli te e, kvote, ali što... Imamo 21 kategoriju tih e, kvota. Ako pogledate kako se trenutno koriste te kvote, vidjet ćete da je to dosta ograničeno za 15 kategorija od tih 21 prosječno se to koristi manje od 10%, dakle to i nije toliko značajno. U stvari postoji samo jedna kategorija koja se uistinu koristi od strane Bjelorusije, to je kategorija 117 koja predstavlja e, dakle vunu i neke druge prirodne materijale koji se koriste za tekstilne proizvode koji su dosta cijenjeni u Europskoj uniji. I to je ona kvota koju najviše koristi Bjelorusija. Imamo dakle postotke korištenja 91% 2014. i 99% u 2015. Dakle, gotovo 100%, 100 se to koristi. Mi mislimo da ekonomski učinak ukidanja ovih kvota ne bi trebao imati nikakav značajni ekonomski utjecaj za Europsku uniju. Dakle, ono što ćemo mi učiniti kada se ukinu te kvote, mi ćemo pomno pratiti e, trgovinu u tekstilnim proizvodima između Europske unije i Bjelorusije. I naravno, ako neke stvari pođu po zlu, tako reći, i opet imamo neke instrumente pomoću kojih možemo e, djelovati, ali ne mislimo da će doći do bilo čega što bi moglo biti na štetu gospodarstva Europske unije. Dakle, konkretno ono što mi predlažimo da se promijeni postojeće uredbi, da se aneks 3 izbriše, dakle koji se odnosi na kvote iz Bjelorusije, to bi bila glavna promjena, onda više ne bi postale kvote za tekstil, isto tako neke manje izmjene kako bi ažurirali ovu e, uredbu. Dakle, jednostavno iskoristit ćemo tu mogućnost pa ćemo ažurirati i aneks 1. Isto tako ćemo uvesti službeno ime Demokratske Narodne Republike Koreje u aneksu 2, 3 4, jer ono što će ostati u ovoj uredbi će biti samo kvote za Sjevernu Koreju nemamo više kvote u pogledu tekstilnih proizvoda niti s jednom drugom zemljom. A posljednja prilagodba e, dakle razdoblje autorizacije ćemo povećati dakle sa šest na devet e, e, mjeseci jer to je bolje za gospodarske subjekte, mogu dugoročnije planirati. A posljednja izmjena da ćemo u potpunosti ukloniti još jedne kvote. Kvote koje se odnose više na susjedne zemlje. Recimo kad pošaljete majicu u Bjelorusiju i oni nešto otisnu na tu majicu i vrate vam to nije dakle relevantno za Sjevernu Koreju. Dakle, to je predaleko da bi se slalo tamo da bi netko nešto otisnuo na majicu i vratio, pa ćemo izbrisati taj dio. Evo, to bi bio kraj moje prezentacije i dok smo ovdje, ako imate bilo kakva pitanja, stojim vam na raspolaganju. Hvala lijepa. A sad dajem riječ gospodinu Subalevu. Hvala lijepa, gospodine predsjedavajući. Zahvaljujem na vašem pozivu da sudjelujem na sastanku ovog odbora. Uistinu mi je to dobra mogućnost da se obratim ovako uvaženom slušateljstvu. Želio bih iznijeti neke komentare vezane uz postojeću situaciju što se tiče odnosa između Bjelorusije i Europske unije. Tijekom proteklih godina imali smo istinu pipljiv napredak kada govorimo o normalizaciji naših odnosa Danas e, imamo jednu revitalizaciju velikog niza projekata i stvaranja dobrih e, uvjeta za e, konstruktivan dijalog. Mi pozdravljamo odluku vijeća iz veljače da se ukine čitav niz restriktivnih mjera protiv Bjelorusije. To će nam pomoći da uistinu dobro funkcioniramo. Od veljače dobro napredujemo u našoj interakciji. Isto tako pozitivno procjenjuju. prvi e, sastanak naše koordinacijske skupine e, koji je bio u travnju u Briselu i tu ćemo proći kroz e, sve naše pripreme kako bismo mogli vidjeti u kojem pravcu možemo ići. Odlučili smo isto tako više razgovarati o poljoprivredi, carini, trgovini i drugim aspektima, recimo i kao što je energetika. I Molili smo i naš e, investicijski forum e, koji se e, odvio u Beču U svibnju 2016. povjerenik Han je bio nazočan i takvi događaje će uistinu samo osnažiti naše odnose. U sljedećim mjesecima ćemo započeti dakle e, sa jednim dijalogom između našeg ministra vanjskih e, poslova i vaše glavne uprave e, što će stvoriti jednu platformu za razgovaranje u pogledu toga kako možemo imati bilateralne sporazume, ukinuti daljne prepreke, kako bi mogli poboljšati naše trgovinske odnose i kako bi došlo do razmjene informacije u pogledu bilateralne trgovine i ulaganja kroz ovo ukidanje autonomnih e, kvota u pogledu tekstilnih e, proizvoda e, ćemo dobiti jedan praktični korak u pogledu uklanjanja prepreka između trgovine Europske unije i Bjelorusije. Kao što znate, od 1993. dakle tu je duga povijest trgovina između Europske unije i Bjelorusije se provodila do 2010. E, kroz jedan zasebni sporazum i tu su postojale određene kvote u pogledu proizvoda iz Bjelorusije i što se tiče njihovog uvoza u Europsku uniju. E, postale su određene e, restrikcije što se tiče 34 kategorije i tu smo imali 164 kategorije s obzirom na naše tekstilne proizvode. Kao rezultat različitih pregovora koje smo imali Evropska unija je ukinula uvozne kvote za određeni broj e, kategorija u e, siječnju 2009. Nadalje usvojena e, odluka u pogledu autonomnih kvota. Iz Sada bih želio reći da odluke vezano uz uvođenje kvota od 2010. je nešto što je učinjeno unilateralno od strane Europske unije i ne temelji se na nikakvim međunarodnom sporazumu sa Bjelorusijom. Te unilateralne kvote u pogledu 20 kategorija e, naših tekstilnih proizvoda e, su nadomestili naš sporazum koji smo imali jer Bjelorusija nije mogla obnoviti taj e, sporazum nakon što ušla u Carinsku uniju sa Rusijom i Kazahstanom. Europska unija je ograničila uvoz tekstilnih proizvoda na tržište Europske unije. To se odnosilo na robu koja ima porijeklo e, u Bjelorusiji. Naša analiza ukazuje na to da tijekom proteklih pet godina Bjelorusija nije iskoristila u potpunosti e, kvote u bilo kojih tih 20 kategorija. Kao što je predstavnica komisije rekla, 2015. smo koristili e, dakle e, naše kvote 1 do 16% osim e, proizvoda kategoriji LAN. Naše ograničenje korištenje ovih kvota za uvoz tekstilnih proizvoda dovodi do zaključka da će potpuno uklanjanje kvota imati vrlo ograničeno djelovanje na e, tržište Europske unije. A tvrtke koje rade e, s tekstilnim proizvodima u Bjelorusiji su većinom privatna poduzeća a kako je Europska unija htjela osnažiti odnose između poduzetnika na jednoj i drugoj strani, e, mislim da neće to dovesti do nikakvih povlaštenih položaja naših proizvođača. Budući da je Bjelorusija neposredni susjed Europske unije, e, trebamo reći da smo mi jedini u Sjevernu Koreju na koje se primjenjuju te kvote. To je teško za e, shvatiti budući da mi nismo i među najvećim proizvođačima u svijetu što se tiče tekstilnih proizvoda. Stoga čisto to ne mogu biti ekonomski faktori oni koji su bitni za donošenje takve odlike u pogledu kvota. Kada govorimo o dobrim e, odnosima između EU i Bjelorusije, trebamo reći da je i to bitno donošenje ove odluke. Dakle, Bjelorusija predlaže da se ukinu e, ove e, kvote vezano uz uvoz tekstilnih proizvoda Isto tako bih želio naglasiti činjenicu da 9.6.2016. na 20. sjednici Skupštine Europske konfederacije industrije e, tekstilnih proizvoda e, smo se mi pridružili, dakle kao pridruženi član. To nam dozvolite isto tako da e, se ukinu određene restrikcije u pogledu Bjelorusije. Želio bih još reći da smo mi nadalje spremni surađivati sa Europskom unijom kako bi se mogli ostvariti bolji e, ekonomski e, uvjeti u pogledu naše suradnje. Cilj naše trenutne trgovinske politike je da se diverzificira izvoz i da osiguramo da jedan dio naših proizvoda ide na tržište Europske unije. Ukidanje ovih e, kvota bi mogao biti jedan praktičan korak u tom pravcu i mogao bi poslati jedan važan signal e, e, našoj našim poduzetnicima u, u Bjelorusiji. Ja sam siguran da ćemo poduzeti nužne korake u normalizaciji naših odnosa, da će to biti na obostranu korist. Hvala vam lijepa. Ako imate bilo koja pitanja, rado ću odgovoriti na njih. E, hvala gospodine Sobolev na vašem na vašoj intervenciji. Hvala vam što ste došli iz Minska, iz daleka, da biste sudjelovali u radu našeg odbora. Ako ima kakvih pitanja, onda ću vam dati riječ. Ali sada prvo dajem riječ našem izvjestitelju, gospodinu Takuli. Hvala, dragi kolege, kao izvjestitelj za ovaj dosije s velikim interesom sam saslušao prezentaciju i komisije i e, govor gospodina Sobolova. Ovaj prijedlog e, možda još više i od drugih e, prijedloga na kojima radimo na ovom odboru pokazuje da trgovina nije jedna izolirana politika i nije sama sebi svrha. To je jedan inherentni dio vanjskog vanjskog dijelova Europske unije i daje svoj doprinos toj svrsi, a to je promicanje i e, dakle tih e, temeljnih vrijednosti. I situacija se tu e, poboljšava, to je dobro i za Bjelorusiju i za nas. Bjelorusija je potencijalni strateški partner koji je pokazao svoju vrijednost e, u nastojanjima da se e, vrše pregovori e, u problematičnim dijelovima istočne Europe i također se pokazalo da je Bjelorusija spremna biti most između Europe i Azije. Od Lisabona do Vladivostoka bi se mogla stvoriti jedna zona slobodne trgovine to možda u ovom kontekstu političkom e, zvuči kao nešto presmijano, ali ne bismo to smjeli napustiti kao naš dugoročni politički cilj. Ekonomski učinak prijedloga komisije je malen, e, neznatno malen i za Bjelorusiju i za Europsku uniju, jer postojeće kvote nisu nikad u potpunosti iskoristene, te se to može smatrati dijelom paketa kojem je svrha da se poboljšaju odnosi između Europske unije i Bjelorusije. Htio bih iskoristiti ovu priliku da podaknem Bjelorusiju da e, se angažira u pregovorima pristupu VTO-u koji već godinama traje, a nikakav je napredak nije postignut. Uvjeren sam da bi članstvo u VTO moglo otvoriti nove trgovinske mogućnosti Bjelorusiji i na taj način e, da doprinijeti prosperitetu. Hvala i rado ću saslušati vaše mišljenje e, o e, mom mišljenju. Hvala. A sada prvo dajem riječ izvjestitelju sjeni gospodinu PISA su iz EBP-a. E Hvala. E, ispričavam se u ime gospodina Čike, on nije mogao doći ovdje jer je imao neke svoje obveze druge, pa nije stoga mogao sudjelovati u raspravi o ovom veoma važnom dosijeu. On je zamolio da pročitam ovaj tekst e, u njegovo ime, preveden je na španjolski. Pozdravljam e, predlog komisije da se revidira e, uredba 936 e, vezano za uvoz tekstilnih proizvoda iz trećih zemalja. 26. kolovoza 2015. oslobođeni su neki zatvorenici u Bjelorusiji i to je jedan događaj koji smo mi ovdje u Europskoj uniji očekivali s velikim neiscrpljenjem, tako da zaista možemo pokazati e, optimizam, postignut je i e, određen napredak u odnosima s Bjelorusijom. Imamo aktivno sudjelovanje u istočnom partnerstvu i e, modernizacija je tu također njihovo sudjelovanje u procesu programu Erasmus Plus i također razmjena najboljih praksi na planu znanstvenog djelovanja. I to sve e, približava e, Bjelorusiju bliže demokratskoj obitelji Europske unije, mada je taj put e, dosta dalek i dosta dugačak. I što se tiče tekstilnih proizvoda koji potiču iz Bjelorusije i znači mogućnost da se sada s njima trguje u Europskoj uniji, to je dobar signal. E, naravno, odnos ne bi se trebao zasnivati samo na trgovinskim interesima. Poštivanje ljudskih prava, demokracija i pravna država, kao i e, ukidanje smrtne kazne su pitanja koja i dalje brinu Europsku uniju i u svjetlu izbora koji će biti održani na jesen 2016. to će posebno biti važno. I dakle moramo vidjeti kako ćemo se zajedno suočiti sa tim novim e, izazovima. I E, ukidanje ovih kvota na tekstil i odjevne proizvode će imati samo mali utjecaj na unutarnje tržište, ali to je važno sa, sa političkog stanovišta. Mi bismo htjeli da građansko civilno društvo više sudjeluje u političkoj raspravi i da se ukine smrtna kazna i tu imamo i e, ljudska prava. Tako da pozdravljamo razvoj naših e, odnosa u budućnosti. SED. Hvala ovo što smo do sada čuli u pogledu trgovinskih odnosa i Bjelorusije i Europske unije su vrlo važan znak, ali isto tako moramo pomnije pogledati i vidjeti da tu postoje poboljšanja u pogledu ljudskih e, prava, što je isto tako vrlo važno za ukidanje ovih kvota. To je jedan pozitivan razvoj koji ovdje zamjećujemo, međutim ono što bih ja željela dodati su izbori do kojih će doći u rujnu i ovdje bi se trebalo pokazati da li ti razvoji idu u dobrom pravcu i to će isto tako biti važno i za moju odluku. E, što se tiče ovog dosija, samo bih još željela reći da se mogu složiti s vama tehnički gledajući je situacija zbiljam tako da te kvate, kvote neću donijeti sada nekih dovesti do nekih velikih razlika ja to čisto vidim kao jedan važan znak e, u pogledu toga što možemo učiniti da Bjelorusija e, vidi da im želimo pružiti mogućnosti da se poboljšaju trgovinski odnosi i isto tako jedan znak toga da smo svjesni njihovih e, pozitivnih razvoja. Kao što sam već rekla, ti izbori su važni. Zanimat će me onda izvješće komisije koja će promatrati te izbore ali za mene bi nadalje bilo važno da kod Horizontal Working Group isto se bavimo e, ovom temom Bjelorusije kako bismo unutar te radne skupine mogli razgovarati o ovoj temi. Imam još jedno pitanje za komisiju postoje zaštitni mehanizmi, postoji ovaj status promatranja, a što ako se situacija opet pogorša, a mi ukinemo kvote, što onda komisija tu planira učiniti? I zaključno bih još jedan puta željela naglasiti da mi je bitno da se točno pozabavim ovim dosijeom. Dakle, mi vjerujemo u taj pozitivni razvoj, želimo dati taj znak, ali trebamo isto isto tako imati neke zaštitne mehanizme. Dakle, veselim se našoj suradnji i zahvaljujem se našem izvjestitelju. A sada gospodin Kampe eh, ispred DCR-a. Hvala. Mi Pozdravljamo ove korake koje je poduzela Bjelorusija, dakle puštanje političkih zatvorenika i poboljšanje odnosa s Europskom unijom. Mislimo da je jako dobro da Bjelorusija se kreće ka prihvaćanju međunarodno prihvaćenih e, normi e, demokratskih, ali ja sam uvijek e, oprezan da ne želim da se preblisko povezuju ljudska prava i trgovinska pitanja Dakle, mislim da prosperitet je najbolji način da se smanje e, kršenje ljudskih prava i to vrijedi za sve zemlje na svijetu, tako da zaista mislim da bismo trebali e, poboljšati naše trgovinske odnose sa svim e, zemljama u cijelom svijetu. Znam da neke delegacije imaju probleme sa Bjelorusijom i smatraju da bi se svak svaka buduća trgovina sa e, Bjelorusijom e, trebala uvjetovati e, različitim reformama, posebno što se tiče izbora. I mene zanima koji je stav komisije vezano za tu uspostavu veze, posebno što se tiče tih e, e, varanja na izborima i kakav je odnos između Bjelorusije i Moskve i bili bi e, se možda na, na taj način moglo postići da Bjelorusija održi poštenije izbore. Ja bih se želio zahvaliti izvjestitelju. Uvodno bih želio odmah reći, odnosno navesti jedan problem koji je nama vrlo važan. U svim trgovinskim sporazumima e, je vrlo važan aspekt e, dakle zaštite ljudskih prava. Nama je to kao Europskom parlamentu vrlo važno. Dakle, kada govorimo i bilateralno trgovinskim sporazumima. To se jednostavno mora spomenuti kada govorimo o pitanju ukidanja e, kvota. I kad tu razgovaramo isto tako i s Bjelorusijom ne znam da li ćemo to tako dobro formulirati kad kažemo da želimo doprinijeti tome da e, se evropske vrijednosti e, diljem svijeta prihvaćaju. Dakle, mi želimo i kroz trgovinske sporazume postići to da e, u zemljama imamo demokratski izabrane vlade i da isto tako imamo demokratske vrijednosti unutar društva i da se to onda i poštiva kroz zakonodavstvo i primjenjuje i onda bilateralno stvaramo jedan partnerski odnos i doprinosimo e, tome da povećamo e, te standarde u društvu. Stoga i naš e, klub zastupnika smatra da je došlo do pozitivnih razvoja u, unutar Bjelorusije, međutim uvijek se tu malo postavlja pitanje, e, dakle kad imamo promjenu kroz trgovinu, Vandel do handel, dakle to je jedno načelo gdje uzimamo, dobivamo, mm, e, to malo razumijemo kao jedno sredstvo pritiska, a to baš e, ne bi trebalo postati uobičajeno. Mi malo trebamo razmisliti o tome kako partnerski mm, možemo oblikovati situaciju u pojedinim zemljama. Stoga sam pažljivo pratio ova izlaganja. Mi ćemo se i s izvjestiteljem onda dogovoriti oko toga u kojem bi pravcu trebalo ići i tu su naravno e, izbori vrlo važni i mislim da bi jednostavno trebali pričekati da prođu izbori pa onda vidjeti kako ćemo dalje razvijati te bilateralne odnose između Bjelorusije i Europske unije i na području trgovine. I zaključno još jedan aspekt, jer to ne smijemo zaboraviti, Dakle, tu imamo dakle, godišnjicu Černobila, pa onda e, ovo pitanje energije i energetike mora ostati vrlo važnim aspektom i bilo bi mi drago kad bi nam Bjelorusija tu još jedan mogla reći kako je tu provedba određenih međunarodnih sporazuma i koliko se oni njih pridržavaju. Hvala vam. Hvala. Gospodin Buhner. Hvala lijepa. Ja bi se isto tako želio zahvaliti izvjestitelju na, na njegovom uvodu. I mogu se samo nadovezati na ono što je gospodin Šolc upravo rekao. Moj klub zastupnika i ja isto tako predlažemo da se odgodi ovaj cjelokupni postupak dok e, se ne održe izbori u Bjelorusiji 11. rujna ove godine i dok nemamo prvo vrednovanje tih e, izbora. To neće dovesti do prevelikog odugovlačenja e, izvještaj će se, od njemu će se i tako glasati tek u, na jesen. Dakle, ova odluka da se ukinu e, sankcije je dovela do napretka u pogledu ljudskih prava, ali nije postignuto još ono što mi želimo i trebamo. Nadležna tijela u Bjelorusiji e, su e, preporuke OSS-a iz listopada 2015. što se tiče međunarodnih standarda i predsjedničkih izbora primijenili su samo na jedan ograničeni e, način i građanska prava se ne poštivaju potpunosti, pogotovo kada govorimo o nekadašnjim političkim zatvorenicima, a i nisu provedeni formalni nužni koraci kako bi se omogućila sloboda okupljanja. E, nije postala potpuna suradnja sa UN e izvjestiteljem u pogledu situacije s ljudskim pravima u Bjelorusiji. I mi smo već prethodno spomenuli smrtnu kaznu, ona još nije ukinuta. U ovoj godini smo imali tri smrtne presude. Ne znam da li su one uistinu izvršene. I ovi nadolazeći izbori 11.9. E, će biti jedna velika mogućnost za Bjelorusiju da prestane sa manipuliranjem na izborima što je bila dugogodišnja praksa i nadamo se da će nadležna tijela biti konceptivna u pogledu svojih građana i Europske unije. Ja sam optimističan u tom e, pogledu i samo bih htio da se to uistinu i potvrdi e, kako bi se mogli intenzivirati naše odnose s Bjelorusijom. Hvala vam lijepa. Hvala. I sada gospodin Tatmas. Dartmouth, sorry, it came out Danos, actually, is... Ispričavam se da čuo sam Daniels, pa eh, sam mislio da njega prozivate, ne mene. Hvala. Imam tri stvari koje hoću naglasiti. Kao prvo mislim da treba ponovno naglasiti činjenicu da ste možda u novinama pročitali da je u Velikoj Britaniji bio referendum i on je imao taj ishod i predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk je naglasio da do onog momenta dok mi ne iziđemo iz Europske unije, dakle do tog momenta Velika Britanija je i dalje obvezana svim pravilima i mi i dalje dajemo doprinos proračunu. Tako da ovo jest relevantno. Ja bih možda htio da nije tako, ali eto, tako jest. Što se tiče ovoga što je rekao izvjestitelj i također e, na osnovu onoga što su rekli kolege iz e, grupa GUE i NGL, interesantno je da uvijek implicite u našoj trgovinskoj politici postojala ta ideja da Europska unija to smatra mehanizmom kojim može projicirati europske vrijednosti, kako se to obično kaže i e, da može na taj način provoditi svoju vanjsku politiku. Znači da mi gledamo kako se trgovinska politika e, gleda u Europskoj uniji, ne radi se samo o trgovini. I ovo što su rekli izvjestitelji, gospodin Šolc i, gospodin Buhner, kojega evo pozdravljam, mada nažalost nije ovdje svi su oni eksplicite, apsolutno eksplicite, sto posto eksplicite rekli da trgovinska politika se e, koristi i percipira se kao mehanizam kojim se naši ciljevi vanjske politike e, provode. To nije u interesu Velike Britanije, niti Evropske unije, pa ni trgovine. I moram reći e, da se s time zaista ne slažem. Dakle, nisam ja sad to sebi umislio, to je eksplicite rečeno. I na kraju, e, hoću samo reći još ovo. Bilo je vrlo interesantno ovo što je rekla predstavnica komisije o ukidanju kvota za tekstilne proizvode. Ali ne znam kakva računica i kakva analiza je provedena u komisiji, jer e, zaista e, u Španjolskoj, Portugali, Italiji imamo e, snažnu tekstilnu industriju, a vjerojatno i drugdje. I naše iskustvo je uvijek bilo da proizvođači tekstilnih proizvoda u zemljama Europske unije jako negativno gledaju na ukidanje kvota. I zaista dovodim u pitanje i zanima me koja je analiza, ako je uopće analiza provedena. Dakle, ja dovodim u pitanje to hoće li to proći e, na vijeću ministra, a posebno u parlamentu. Jer e, drugi kolege ovdje e, se možda sjećaju one, one hitne pomoći Pakistanu e, koja je upućena kad je došlo do poplova, ne znam da li se sjećate toga, ali u biti e, prijedlog je bio vrlo razuman e, i iznijela ga britanska vlada. Obično to niti ne prolazi kroz vijeće, ali dakle oni su rekli da bi trebalo doći do snižavanja, odnosno da bi trebalo malo fleksibilizirati te kvote i carinske stope za uvoz robe iz Pakistana, posebno za tekstil i iskustvo je pokazalo da je trebalo tri godine da se to progura, a naravno do tog momenta bi se moglo pretpostaviti da, je, da su poplave, e, da su se vode malo snizile i da više poplava nije bilo. I dakle, moje pitanje je e, kakve ste analize proveli vezano za to kako bi predstavnici e, proizvođača tekstila u parlamentu ili u vijeću ministara, kako bi oni reagirali na to, kako će biti njihovo mišljenje o ovom prijedlogu. Dakle, jeste li proveli analizu i što je ta analiza pokazala. I tu se vraćam na ono što sam već toliko puta rekao i u knjizi koju ću podijeliti vam ako ste zainteresirani, kažem da je teže postići trgovinski sporazum kad imate 28 zemalja ili nego što to je slučaj kad imate samo jednu zemlju. I iskustvo Švicarske i drugih zemalja je to pokazalo. Znači teže, nije lakše. Jer uvijek čujete na BBC-u te budalaštine da je puno lakše zato što ste dio velikog bloka teže. I ja sam zaista uvijek eh, oštro kritizirao eh, Ceciliju Malstrom, e, povjerenicu za trgovinu Europske unije, no činjenica da je to zaista vrlo teško. Teško je obuhvatiti interese 28 različitih zemalja i 28 različitih gospodarstava koji imaju različite strukturalne karakteristike. Dakle, hvala vam puno, gospodine predsjedavajući. Hvala. A sada dajem riječ komisiji i onda Možda gospodinu Sobolovu ako on hoće odgovoriti. Izvolite. Hvala. Dakle, ja ću prvo e, odgovoriti na tehnička pitanja, a onda na ova malo više politička pitanja. Dakle, prvo pitanje je što bi se dogodilo kada bismo vidjeli snažan negativan učinak e, ovoga na tržište Europske unije. Znači, kad kažem ovoga, mislim na e, ukidanje kvota. Naravno, mi u svakom momentu imamo e, mogućnost da ponovno uvedemo te autonomne kvote, ali kao što je već rečeno, Bjelorusija nije zemlja članica, pa pravno imamo tu mogućnost, no mislim da to ne bismo trebali napraviti imamo e, dobre radne mehanizme e, kod takvih e, trgovinskih sporazuma. Dakle, pratimo situaciju i onda imamo taj mehanizam koji funkcionira, taj mehanizam koji funkcionira. Dakle, postoji cijeli niz instrumenata koji nam omogućuju da riješimo eventualne negativne posljedice. Također bi se htjela podsjetiti da ne radi se o tome da će Bjelorusija sada moći iz voziti svoje e, tekstilne proizvode e, bez carine. Ne, u prosjeku su carinske stope 8 do 12%, znači tržište nije potpuno e, nije potpuno otvoreno i također će se tu prikupiti neki novci od tih carina. Drugo pitanje vezano za to jesmo li proveli detaljnu analizu i studiju učinka ukidanja mm, ove kvote na tržište Europske unije i na poslovne subjekte u Europskoj uniji. Odgovor je da nismo proveli studiju, niti ništa tako slično, zato što kao prvo mi zaista mislimo da u svjetlu zaista minimalnog volumena e, te robe to ne bi bilo potrebno i mislim da e, ova tema prethodna na dnevnom redu je pokazala da zaista imamo ograničena proračunska sredstva, tako da ne trošimo e, sredstva tamo gdje rizik ne postoji. E, ovdje tog rizika dakle nije bilo. Dugo se raspravljalo o tome na vijeću, radilo se o radnoj skupini za tekstil koji su stručnjaci upravo za to i naravno mi smo u kontaktu sa ljudima iz tog industrijskog sektora u Europskoj uniji, razgovaramo sa različitim grupama i tako dalje. Ako nam svi ti ljudi kažu da nema problema, onda nećemo e, sami sebi raditi dodatni posao, kao što sam spomenula. Uvijek imamo e, taj zaštitni mehanizam Dakle, ako unatoč svemu tome nešto krene po zlu, možemo onda taj mehanizam aktivirati. Znači, to je to što se tiče tehničkih pitanja. Što se tiče pak ovog pitanja, vezano za to postoji li veza između ovog prijedloga i ovih e, nadolazećih izbora u Bjelorusiji formalno. S naše strane te veze nema, ali kao što sam spomenula u svom uvodu, to je sve dio tog jednog šireg političkog procesa našeg angažmana s Bjelorusijom i kolege iz Jajsa zapravo to trebaju pratiti zemlje članice. Vi trebate to napraviti. Mi u glavnoj upravi za trgovinu ne vidimo formalnu vezu, ali sve je to dio tog šireg procesa. I naravno, eh, govorit ću moje osobno ime, ja nisam stručnjakinja za ljudska prava, daleko od toga, ali ako pogledam Bjelorusiju i mnogo drugih zemalja u našem susjedstvu, mislim da to nije država baš s kojom bismo trebali e, prestati trgovati. Ima drugih zemalja s kojima mislim da imamo puno težih problema, a s njima trgujemo e, naftom i ugljenom. I e, ovo zadnje što je spomenuo gospodin Dartmouth, vezano za to je lakše sklapati trgovinske sporazume ako se radi o 28 zemalja ili samo jednom zemljom. Ja sam sudjelovala na jednom jako interesantnom okruglom stolu u parlamentu 21. lipnja. Radilo se o studiji i analizi koja je provedena. Mislim da je to e, jedan ekonomski institut u Austriji proveo. Radilo se upravo o ovoj temi. Dakle, kakve bilateralne E, trgovinske sporazume ima Europska unija, radilo se i o EFTI i zaista bih vam preporučila da pročitate tu studiju jer je veoma interesantna. Hvala. Hvala gospodine Sabolov, e, imate riječ. Hvala vam. Prije svega nekoliko riječi o našim obvezama u pogledu e, zaštite okoliša. Kao što znate, Bjelorusija je bila glavna žrtva černobilske katastrofe. 70% našeg teritorija je e, bilo pogođeno radioaktivnom radijacijom. Zato je za nas to vrlo važno pitanje i koliko znam mi ispunjavamo sve naše obveze u tom području. Zato ne mislim da to predstavlja neki problem ili da bi to bio temelj za neku vrstu rasprave. Mislim da Bjelorusija ispunjava sve svoje obaveze u tom području. Što se tiče poveznice sa mm, trgovinskim pitanjima i pitanja ljudskih prava u tekstilnoj industriji, posebice što se tiče smrtne kazne. Naravno, vi ste slobodni praviti takve poveznice, ali kao što znam ne smije, ne treba imati dvostruke standarde. Meni bi bilo interesantno vidjeti finalnu verziju trgovinskog sporazuma između SAD-a i Europske unije. Kao što znate, u SAD-u isto tako postoji smrtna kazna. Evo još jednom kažem, bilo bi mi interesantno hoće li SAD preuzeti u okviru tog sporazuma obvezu da ukine smrtnu kaznu. Zatim što se tiče tih restrikcija, tu se zapravo ne radi o restrikcijama, nego određenoj vrsti kvota, to nema utjecaja na tekstilnu trgovinu između Bjelorusije i Europske unije. A, tu se konkretno misli na jednu kategoriju, odnosno lan ukidanje tih kvota ne bi bio dobar signal e, to bi zapravo bio bila, bila pozitivna poruka za poslovnu zajednicu e, da je postignuta nova razina suradnje. mislim da je e, to vrlo dobro. Hvala i e, sada izvjestitelj gospodin Takola. Hvala lijepa, izvjestitelj, e, gospodine predsjedniče. Mislim da bih e, mogao svoju završnu izjavu izreći na lijepom jeziku finskom. E, prije svega hvala svim kolegama koji su iznijeli svoja stajališta, svoja mišljenja. Mislim da ćemo e, zajedno iznjedriti vrlo kvalitetno izvješće. Mislim da imamo e, sve alate za osnaživanje i unapređivanje odnosa između Europske unije i Bjelorusije i želimo e, ohrabriti, potaknuti Bjelorusiju da nastavi e, raditi na postizanju, odnosno potpunom uvođenju demokracije. Što se tiče smrtne kazne, ja se slažem s onime što je upravo rekao gospodin Sobolov u ime Bjelorusije. Slažem se s time da Europska unija ne smije imati dvostruke standarde, moramo imati ista načela koja primjenjujemo na sve i s pitanjima ljudskih prava i smrtnom kaznom se moramo baviti i u odnosima sa SAD-om, Japanom i nekim drugim zemljama, arapskim zemljama koje imaju smrtnu kaznu. Mislim da se sa svim tim zemljama, mm, što se tog pitanja tiče, e, moramo e, prema svima njima postupati na isti način. Mislim da Bjelorusija može biti dobar primjer, e, može postaviti svijetli primjer SAD u Kini i drugim zemljama kako da se riješe smrtne kazne, kako da ukinu smrtnu kaznu. Mislim da mi zaista ne smijemo imati dvostruke standarde, nego prema svim tim zemljama postupati na isti način. Isto tako moramo pronositi europske vrijednosti, demokraciju, vladavinu prava i slobodu izražavanja. Ovo izvješće je nešto na čemu ću raditi ovo ljeto i nadam se da ćemo u rujnu kada se vratimo sa godišnjeg odmora E, biti nešto pametniji, pogotovo zbog izbora koji će se e, u međuvremenu odbiti u Bjelorusiji i nadam se da ćemo moći u pozitivnom duhu nastaviti i surađivati. Bjelorusija je vrlo dobar partner Europske unije i ovaj sporazum je vrlo važan. Nadam se da ćemo uspješno zaključiti taj sporazum. Evo to bi bilo sve za sada od mene. Drago mi je što sam e, čuo doprinose e, članova odbora i što sam čuo e, mišljenje komisije. Nadam se da ćemo iz ovoga, da će iz ovoga sve strane izaći kao snažnije, da ćemo svi se osnažiti u ovom procesu i da ćemo zajedno poticati primjenu europskih vrijednosti. Hvala vam lijepa. Dakle, 31. kolova, znači ćemo nastaviti ovu raspravu. A 26. rujna ćemo i održati glasovanje. Hvala vam svima, još jednom posebno želim zahvaliti gospodinu Sobolevu što je došao, a sada šest minuta, imamo kratku pauzu, šest, sedam, osam minuta, kratka stanka, a nakon toga započinjemo sa sastankom koordinatora. Hvala.